meine dame i gospodo, srdečno vas pozdravljam na našoj jutrašnjoj e, sjednici. Drago mi je da ste, da danas možemo pozdraviti ovdje Litavsko predsjedništvo e, odnosno e, ministra vanjskih poslova Litve, gospodina Lina Salinkevičiusa. Mi smo u petak bili u Vilniusu gdje smo imali mogućnost voditi razgovore s njim i sa predsjednicom Litve. Ja sam se usudio sjesti na mjesto gospodina Landsbergisa pritom i sa velikim divljenjem sam još jednom shvatio sa koliko hrabrosti su kolega, kolega Landsbergis i njegovi kolege 1991. se zauzeli za demokratske promjene i želim vam još jednom reći hvala lijepa na tome. Drago mi je gospodine ministre da ste danas ovdje s nama. Mi ćemo danas razgovarati o politici proširenja. To će biti jedna prva razmjena mišljenja. Svjesni smo toga da, ćemo za vrijeme litarskog predsjedništva morati donijeti važne odluke i pritom naravno želimo s vama usko surađivati. Drago mi je također što imam priliku pozdraviti delegaciju zajedničkog odbora za europsku integraciju iz parlamenta Bosne i Hercegovine. Želim vam srdačnu dobrodošlicu. Gospodine ministre, izvolite, imate riječ. Hvala vam predsjedavajući na ovim ljubaznim riječima. Uvoda jako mi je drago da sam i u Europskom parlamentu. Ja sam nekada bio zastupnik i znam da parlamenti igraju važnu ulogu. Mi ćemo osim svega vrlo tjesno surađivati i drago mi je zato što smo u vezi. I kao uvod, dopustite mi da vam ukratko napravim koji su prioriteti našeg predsjedanja. Rekao sam vrlo kratko jer ćemo više govoriti o proširenju i pitanjima partnerstva, ali ipak za početak dopustite mi da mi u e, Litvi nismo odlučili, odlučili smo da ne izmišljamo ponovno toplu vodu. Želimo nastaviti rad irskog predsjedništva kojem se srdačno zahvaljujemo. U našem programu Trija koji je bio usvojen u prosincu prošle godine zajedno s Grčkom i Irskom odlučili smo raditi na pitanjima rasta i radnih mjesta. Europa je otvorena i e, raste, ona mora biti kredibilna, to prvenstveno znači kredibilne e, bankarski sustav, e, monetarna unija i e, financije. Kredibilnost znači nešto gdje u to trebaju vjerovati i građani. Nije stvar ovdje samo o sloganima. Sve skupa e, to je nešto što će biti na vrhu e, naše agende. Nadalje, vrlo je važno jedinstveno tržište, e, digitalna agenta, otvaranje radnih mjesta. E, situacija sa zaposlenjem je katastrofalna. Nezaposlenost mladih je 25%. To su dramatične brojke. U nekim zemljama situacija je gora E, čak iznosi više od 50%. Nije ni čudo da se šefovi država ili vlada sastaju i razgovaraju oko toga na sastancima na vrhu. Nedavno je dogovoreno da će se izdvojiti milijarde eura u te svrhe. Međutim, kao što je moj predsjednik rekao vrlo nedavno, nacionalne e, vlade moraju preuzeti odgovornost za to. Brisel neće riješiti taj problem. Izdvojit će se sredstva, ali glavnu odgovornost zato imaju nacionalne vlasti. Postoji još i otvorena Europa, to je dijalog s trećim zemljama, proširenje, sporazumi o pridruživanju i partnerstvu. Budući da smo u parlamentu, moram se osvrnuti i na činjenicu da u parlamentu postoje nacionalni prioriteti koje se moraju uključiti u ova tri stupa. To je prvenstveno nešto što je vezano za unutra tržište energetike, to je vezano za stup koji se odnosi na rast. Do 2014. treba se stvoriti u zajedničko tržište energentima ne smijemo imati izolirana područja u energetskom smislu. To moramo riješiti do 2015. godine. Međutim, energetika je prioritet za velik broj naših kolega i to će biti dio e, strategije rasta. Isto tako mikroregionalna strategija je važna moramo surađivati recimo mi među baltičkim zemljama. Ne radi se samo o suradnji, već i o nekim aspektima integracije. Možemo pridonijeti e, tom zajedničkom radu. Postoje još i dva nacionalna stupa, odnosno nacionalna prioriteta. E, dakle, u to ćemo uključiti u stup otvorene Europe, a to je istočno partnerstvo. Ne znam hoće li biti vremena da sada govorimo o tome, ali pretpostavljam da ćete možda postavljati pitanja o tome. Isto tako trebamo zaštititi vanjske granice Europske unije. To je za nas također važno pitanje. Imamo 650 km dugačku granicu s, eh, s Rusijom i možemo podijeliti naša saznanja i iskustva na tom planu. Što se pak tiče proširenja, naše će presjedanje biti nepristrano. Mi nećemo stati na stranu ovih ili onih. Bićemo proaktivni, pokušat ćemo partnerima pomoći da na pozitivan način izrade programe. E, mi nećemo se samo kriti za neutralnost, mi ćemo biti pozitivno konstruktivni. Postoje tri bloka proširenja. S jedne strane Island. Dugo se o Islandu govorilo, postupak je pokretan. Mi znamo kakva je odluka donesena i to ćemo poštivati. Ja sam se nedavno sastao s novim ministrem vanjskih poslova Islanda koji je rekao da moramo eh, zadržati atmosferu dijaloga i onoga što je ostvareno za vrijeme tog dijaloga. Rekao je da nije njegov zadatak da dovede Island u Europu i da to neće njegova vlada učiniti, ali Island ostaje značajan partner Europske unije. Drugi značajan blok je Turska, svi su govorili o Turskoj i Mislim da je bila jako dobra odluka da se otvorilo poglavlje 22. Istovremeno se na taj način nadzire i promatra situacija. Neke vijesti nas zaista brinu, međutim moramo razgovarati s našim kolegama. A osim toga mislim da je i sam proces dobar jer može utjecati na situaciju na terenu. Implicitno mislim da to zapravo može pomoći da se stvari pokrenu. Taj dijalog je na duge staze, ali znamo da će biti vrlo važan. Nakon toga možemo govoriti o još jednom bloku, a to je Balkan. Balkan je također dio svega toga i tu želimo biti pozitivno konstruktivni kako bismo tim zemljama pomogli da uspiju. Izuzetno nam je drago da je donesena odluka da se otvore pregovori sa Srbijom. Nadamo se da će se to početi za vrijeme našeg predsjedanja. Znamo koliko je bilo teško postići sporazum između Srbije i Kosova. Za njih je to bilo teško jer je to naravno išlo na uštrb popularnosti vlade. Ali taj e, proces zapravo nikoga ne iznenađuje. Moramo biti pozitivni i kod Kosova imamo e, važni moment jer će oni uskoro početi pregovarati u SSP-u. Za dva tjedna idem u tu regiju i sastaću se tamo sa e, ključnim dužnosnicima. E, mi smo također razgovarali E, i s Makedonijom i e, primjenom sporazuma od prvog ožujka prošle godine. Međutim, imali smo pozitivni stav i to e, mislim da će se ipak nastaviti sa e, putem europskih integracija mi ćemo ih pomoći kao predsjedništvo a postoje naravno i e, neka bilateralna pitanja mi možemo pomoći jer imamo iskustva na sličnim pitanjima i jučer sam e, predsjedniku vlade rekao da možemo podijeliti naša iskustva s njima što se pak tiče crne gore <clears throat> vrlo nedavno sam se susreo s njihovim ministrom vanjskih poslova Detaljno smo govorili o cijelom e, programu i mislim da ćemo uspjeti stvari pokrenuti naprijed. Situacija je teža s Albanijom i s Bosnom i Hercegovinom. E, prije nešto više od tjedan dana Albanija je prošla značajan test, a sada ih e, možemo samo podsjeći da sva prelazni period teče glatko. Oni trebaju dobiti status kandidata, moramo ostaviti otvoren dijalog. u Bosni je situacija složena i teška, naročito u svjetlu nedavnih događaja ta zemlja e, sada zaostaje za drugima u regiji na planu europskih integracija ali e, moramo tražiti da politički vođe u Bosni i Hercegovini preuzmu stvari u svoje ruke, preuzmu odgovornost za svoju zemlju kako bi e, smo mi i mogli prepustiti vođenje te zemlje. Rekao sam da neću predugo govoriti. E, mogu se još osvrnuti na činjenicu da možemo govoriti o situaciji u Egiptu, budimo oprezni, pratimo i analiziramo situaciju. Znamo da je to društvo podijeljeno, da je jaz dubok, a možda se dogoditi da se sukob ne bude mogao izbjeći. Naš pristup mora biti konzistentan Naši komentari su komentari koje moramo činiti s punom odgovornošću i moramo i sami jasno iznijeti naše stavove. Na vijeću će se o tim stavovima govoriti i nadamo se da će situacija biti vrlo zrela i nadam se što prije ćemo do toga doći. Nadalje i to nije slučajno. Danas ćemo razgovarati e, na jednom sastanku o trijalogu o financijskim instrumentima. E, pozicije se ipak približavaju i nadam se da ćemo večeras uspjeti e, polučiti određeni uspjeh i na tom planu. Neću sada pokriti baš sva pitanja kako sve ovo ne bi bilo za vas niti predosadno, niti vam uzelo previše vremena, ali ću rado odgovoriti na vaša pitanja. Hvala, predsjedniče. Prvi riječ ima gospodin Salafranca. Eh, gracias, señor presidente, señor ministro. Quisiera darle la bienvenida. Hvala, gospodine predsjedniče. E, gospodina ministra bih htio pozdraviti u ime kluba zastupnika EPP-a i želim vam puno uspjeha u vašem predsjedništvu. E, postoje izvjesne poteškoće s našim projektima povezane sa trenutnom krizom. E, to je nešto što nas zabrinjava. Proračun za 2014 što se tiče teme proširenja, htio bih vas pitati u vezi sa Turskom. E, Vijeće ministara donijelo je odluku o otvaranju poglavlja 22. Mislim da je važno, to važno za Europski parlament da bude povezan E, sa ovim procesom. Vi organizirate summit u Vilniusu, htio bih čuti o vašim očekivanjima, o tome gdje će točno biti fokus. Također e, sporazum e, o pridruživanju sa Ukrajinom, imamo situaciju sa Julijom Timošenko. Također bi, bi me zanimalo kad biste nam mogli reći nešto u vezi sa Sirijom, u vezi sa e, samitom u Ženevi. Također e, e, pratimo situaciju u Egiptu, o tome smo raspravljali i na plenarnom zasjedanju u Strasburu. E, možete li nam nešto reći o pregovorima sa Sjedinjenim državama i što u tom pogledu očekujete, odnosno želite postići za vrijeme svog predsjedništva i konačno htio bih zahvaliti ministru što pokreće i e, temu odnosa sa Južnom Amerikom. Imaćemo summit na tu temu u Vilniusu gdje će mnogi ministri vanjskih poslova također sudjelovati. Hvala lijepa. E, hvala gospodine ministre što ste danas došli. Želim vam uputiti sve najbolje želje za vaše predsjedništvo. Ako biste mogli, htjela bih vas pitati o vašim e, planu e, napredovanja u vezi sa Bjelorusijom. E, zanimaju me vaši pogledi na to. Također vas želim pitati, e, postaviti vam pitanje e, o nečemu što su građani iz moje zemlje mene pitali. Da li je Evropska unija odobrila vojni puč u Egiptu? A drugo pitanje kako vi u ime e, predsjedništva vidite način na koji su neke zemlje članice reagirale na incident u vezi sa e, zrakoplovom predsjednika Moralesa, pri čemu je povređeno povrijeđeno međunarodno pravo i ne pružanje podrške zviždaču koji je E, e, ukazao na ozbiljne povrede međunarodnog prava i privatnosti europskih građana. Cijenjeni kolegice i kolege, ja sam zatvorio e, popis govornika jer je već opsežna kako bi što više nas moglo reći E, što ima za reći, vrijedim ćemo ograničiti na minutu i pol. Riječ sada ima kolega Kacin. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine ministre, želim vam sve najbolje za vrijeme vašeg predsjedništva. Nadamo se da ćete biti vrlo ambiciozni u svojim naporima da e, postignemo što više promjena e, na polju e, vanjske politike. Htio bih govoriti o politici proširenja i to počeo bih sa Turskom. Mi svi znamo da je poglavlje 23 bitno Dakle, htio bih vas malo provocirati da budete možda malo, ako ne hrabri, onda ambiciozni E, u vezi sa ovim poglavljem jer ono ima veliki značaj za sve građane Turske i za cijelo susjedstvo i u prvom redu za Europu. Rekli ste e, dosta u vezi sa, e, sa zemljama Zapadnog Balkana i pritom ste Bosnu e, spomenuli tek na kraju. Na sreću delegacija Bosanskog parlamenta je danas ovdje s nama i mi ćemo e, diskutirati o tome što i kako učiniti ulazak Hrvatske u Europsku uniju ima značajne posljedice na primjer od sedmog više nema izvoza e, hrane iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. E, također pitanje zaštite potrošača e, je vrlo važno. Možete li nam reći što će Europska unija poduzeti po tim pitanjima kako bi se tu postigao napredak? Sljedeći govornik, hvala gospodine predsjedništve. Hvala gospodine ministre što ste danas došli e, u fazi priprema za samit u Vilniusu. Da li već imate u planu fokus u vezi sa pristupanjem e, istočnih susjeda i kakav e, razvoj događaja predviđate, ali da li predviđate razvoj događaja u vezi sa našim istočnim susjedima? Hvala gospodine predsjedniče. Želim vam izraziti dobrodošlicu u e, ime kluba zastupnika ECR-a. E e, u vezi sa Rumunskom i Gruzijom gospodin Ivan Švili dobio od nas izvjesne kritike. Oni su također na putu prema sporazumu o pridruživanju e, ako njih prihvatimo a Ukrajinu odbijemo kako e, možemo e, kako a odbijanje Ukrajine može pomoći gospođi Timošenko u vezi sa njezinom zatvorskom kaznom. Da li mislite da će prema e, režimu e, gospodina Lukašenka u Bjelorusiji metoda mrkve i batine funkcionirati. Što se tiče zapadne, zapadnog Balkana, e, ne želim zapravo komentirati o Crnoj Gori, ali kako komentirate razgovore između Srbije i Kosova i kako vidite budućnost Kosova – a također i pitanje imena Makedonije. Kako možemo pomoći Makedoniji da se ubrzaju pregovori o pristupanju Europskoj uniji? Hvala gospodine e, predsjedniče. Dobrodošli gospodine ministre. Htio bih spomenuti jednu stvar, a to je postupak e, pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana. Želim vam zahvaliti što imate namjeru doprinijeti tom procesu. Situacija sada se razvija u pozitivnom smjeru. Vaš pristup je vrlo pragmatičan i realan, mogu se samo složiti sa njime. E, povijesni sporazum između Srbije i Kosova omogućuje bitan napredak. Čak i nakon izbora u Albaniji e, prijenos vlasti čini se dobro napreduje, svi političke vođe e, govore prave stvari, dakle naš e, otvoren pristup čini se pokazuje pozitivne rezultate. Ovo što ste rekli u vezi sa Bosnom i Hercegovinom, tu su naši kolege iz Bosne i Hercegovine, njihova očekivanja su realistična, oni znaju e, koji su problemi, ali e, mi moramo doprinijeti tu pozitivnom razvoju situacije moje je mišljenje da bismo tu trebali biti, da biste vi tu trebali proaktivni i ambiciozni jer Srbija bi sa pregovorima trebala početi najkasnije u siječnju. Dakle, nemojmo čekati, e, mnogo toga još moramo učiniti do tada. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine ministre, dobrodošli E, želim vam svaku sreću i puno uspjeha za vaše predsjedništvo. Spomenuli ste proces proširenja. Htio bih naglasiti kad je riječ o Turskoj da dijelim mišljenje mojih kolega da bismo tu trebali biti ambiciozni i fokusirati se na poglavlje 23. Turska upravo radi na novom ustavu i mislim da će to biti od bitnog značaja. Ako Turski, Turci uspiju usvojiti demokratski e, ustav e, sa podjelom e, vlasti, onda će to značiti jako mnogo što se tiče Zapadnog Balkana nisam skeptičan što se tiče Albanije. Mi smo bili tamo sa gospodinom Kukanom i promatrali e, izbore. To su bili najbolji izbori ikad što se tiče E, organizacije i kako su održani. E, dakle, sad ćemo promatrati kako će se tranzicija dalje odvijati, ali mislim da trebamo e, dalje poticati njihov, njihovo pristupanje Europskoj uniji. Dopustite mi da vam postavim jedno pitanje o Bjelorusiji. Spomenuli ste energiju. Kako vidite to partnerstvo u pogledu energetike sa svojim susjedima, osobito sa Bjelorusijom, a osobito pitanje sigurnosti. Pritom mislim na nuklearnu elektranu koju Bjelorusiju, Bjelorusija gradi u blizini e, Vilniusa. Kako, kakav utjecaj e, to može imati na sigurnost? Hvala lijepa. Gospodine ministre Evropska unija i Litva imaju zajedničke političke prioritete između ostalog i istočno partnerstvo sa velikim očekivanjima. E, prvo pitanje koje vam želim postaviti je li je li e, da li e, je tu razina očekivanja jednaka ponekad se u e, e, tisku europskom tisku može pročitati da su tu očekivanja možda različita dakle napredak je tu jednako važan i za zemlje kandidatkinje za pristupanje i za Europsku uniju pristup u Litvi i u Europsku uniju, je li on različit ili isti? Ako se sjetimo našeg puta e, ulaska u Europsku uniju, e, tada su nam e, postavljeni umjetni problemi u smislu da je baltičko približavanje Europskoj uniji na putu odnosno e, e, u suprotnosti sa interesima Rusije tada su europske strukture i NATO strukture e, to otvoreno zastupale je li to i danas slučaj možemo li donijeti slobodnu odluku i za i protiv nečega ja se nadam da takve sjene u vašoj velikodušnoj kuhinji nisu, e, e, nisu prisutne. Hvala gospodine ministre imate riječ. Dobili smo, dobio sam puno pitanja, pokušat ću sada mm, sažeti odgovore. Većina pitanja odnosila se na istočno partnerstvo, ne prije činjenice. Kad me pitaju kako, na po čemu ćete izmjeriti uspješnost e, predstojećeg samita u Vilniusu, pa morat ćemo se tamo pozabaviti mnogim pitanjima, imamo vrlo ambiciozne ciljeve e, i ako ih ne postignemo to će i našim partnerima dati e, loš osjećaj. već e, sama prisutnost na tom samitu pokazuje jedno poštovanje prema e, cijeloj temi. E, mi želimo imati jedan praktičan pristup po načelu više za više vrlo smo kreativni koji put kad izmišljamo slogane, ali stvar je u tome da ih se primjeni. Dakle, e, moramo imati mehanizme da zaista e, ispunimo obećanja što se tiče više za više. Moramo imati viziju jer e, procesi ne završavaju sami tom nego tek počinju samisom. Dakle, obzirom na činjenicu da provodimo mnogo vremena raspravljajući o pitanjima e, kriznih područja kao što su e, Sirija, Mali, to su naravno vrlo kompleksna pitanja. E, Evropska unija je angažirana na svim tim područjima, ali ne smijemo zaboraviti koja je uloga Evropske unije i i dobra je vijest da će se šefovi država i vlada e, pozabaviti svim tim pitanjima ali dodatni uspjeh bi mogao biti kada bi kada bismo uspjeli potpisati sporazum o pridruživanju sa Ukrajinom. E, bilo bi dobro da su naše poruke koje šaljemo e, usklađene i ja se nadam da će Europski parlament tu igrati značajnu ulogu kojom će doprinijeti e, pozitivnom e, razvoju događaja. Kada idemo u posjete zemljama, u razvoju bilateralnih događaja, na primjer surađujući sa ministrima Poljske, Danske, tako još nekih zemalja. E, to je primjer kako svi trebamo e, raditi na tome. E, rekli smo Ukrajincima morate postići rezultate na tri područja. Prvo je sustav izbora, E, zakonodavstvo u pogledu izbora i postoje signali da se tu postiže napredak. Međutim, e, trebamo pozitivne vijesti, dobre vijesti iz Ukrajine, trebamo vidjeti da se tu postiže napredak. Drugi segment je reforma pravosuđa, tu ne napreduju tako brzo kao što bismo mi željeli Međutim, dobra je vijest da znaju što im je činiti. Oni točno znaju što trebaju učiniti i koje zakone trebaju usvojiti. To je jedan proces koji je u toku. U tom pogledu e, u ured javnog e, tužitelja mora biti neovisan e, a ne pod političkom kontrolom dakle moramo dobiti garancije za budućnost, to je važno. E, to područje reforme pravosuđa jedno je od najvažnijih i definitivno e, pitanje selektivne pravde. Svi znate za slučaj Julije Timošenko i da je to e, zaista prepreka za pridruživanje Ukrajine E, ja sam ukrajinskim kolegama rekao da je to e, zapravo e, lakmus proba za nas i da je to problem koji moraju riješiti jer je jednostavno prepreka za daljnje za, za daljnje napredovanje u Ukrajine. Rekao sam kolegama da moraju, da se Julija Timošenko jednostavno mora pustiti iz e, zatvora. Te poruke e, na vrlo koordiniran način će e, biti odaslane i u budućnosti i dopustite mi da kažem koliko ja shvaćam pozicija komisije E, također je konstruktivna u tom pogledu i važna jer vrijeme nam e, odmiče. Mi nemamo mogućnost e, čekati, vrijeme nije na našoj strani, ima mnogo razloga za to i to naši kolege u Ukrajini znaju ne možemo jednostavno čekati. Jer ako se složite sa mnom, e, rasprave sa Ukrajinom nisu e, tehničke prirode sa bilo kojom zemljom. Ne, radi se o jednom geopolitičkom procesu koji je doista e, proces na kojem možemo mjeriti uspješnost projekta Europa, koliko smo uspješni i kako napredujemo. To je dakle važno i toga moramo biti svjesni. Ja ne kažem da moramo dakle bitno je da e, u, toj, u tom cijelom procesu pratimo e, intenzivno pratimo napredak. Dopustite da ja kažem šest zemalja u, u procesu istražnog partnerstva vrlo su međusobno različite i ne možemo na sve primijeniti isti model, a e, tolike su razlike među njima. Na primjer, e, rekao sam, sa Ugarskom postoji mogućnost potpisivanja sporazuma o pridruživanju, e, sa drugim zemljama mogućnosti su drugčije, na primjer, izašla na neki način iz političke krize, oni ne gube vrijeme i zaista postižu e, napretke. U vrijeme kad sada razgovaramo, e, moguće je e, ići dalje i u vezi sa Gruzijom. Problemi kohabitacije i E, demokratskog dijaloga između vlasti i opozicije e, su naravno tema, međutim mi šaljemo poruke Gruziji e, i nastojimo ih uvjeriti da nije jedini način stavljanje opozicije, predstavnika opozicije u zatvore. Međutim, oni napreduju u svakom slučaju i nadam se da će uskoro uspjeti i oni potpisati sporazum o približavanju o pridruživanju e, možemo očekivati zapravo e, da će ti pregovori početi negdje ovoga ljeta to neće biti lako ali znam da će komisija učiniti e, sve što je moguće kako bi se tu postigao uspjeh. Dopustite također da spomenem dijalog u vezi sa viznim režimom. E, htio bih vam predložiti da o tome raspravljate s vremena na vrijeme. To je vrlo, vrlo važna tema. E, postoje druge vizije osim pridruživanja europske unije, euroazijska e, integracija i tako dalje. E, ja ne nastojim sada e, govoriti da tu postoji konfrontacija između tih vizija, ali samo hoću napomenuti da postoje i takve druge kombinacije i vizije Dakle, e, oni ne mogu istovremeno potpisati e, sporazume o slobodnoj trgovini s Europskoj uniji i pristupiti e, bescarinskoj zoni u euroazijskom udruživanju. Dakle, vrijeme je donošenja odluke i nekih izbora, znači radi se o dugoročnim strategijama koje također postoje osim kratkoročno važnih problema. Radi se o e, populaciji od 100 e, milijuna stanovnika koji će e, imati velike koristi od eventualnih tih sporazuma. Dakle, ja ih podsjećam u našim razgovorima da mi nećemo donositi odluke umjesto njih, oni će biti ti koji moraju sami donositi svoje odluke, a na nama je da ih da im šaljemo poruke u skladu sa našim zajedničkim vrijednostima. Dakle, Gruzija, vrlo je važno podsjetiti da se tu ne radi o nekakvoj matematičkoj matematičkom zbroju važnih e, načela e, povrede načela treba uzeti vrlo ozbiljno, ali trebamo pomoći našim partnerima u Gruziji da e, krenu putem prema e, približavanju Europskoj uniji. E, što se tiče Kafkaza, spomenuli smo Azerbejdžan, to je naravno sasvim drugčiji slučaj. tamo se radi o usvajanju pravosudnih reformi, međutim oni su vrlo važan E, partner na području energetike. Oni mogu biti neutralan partner, ali mogu biti i od velike pomoći za Europsku uniju. Dakle, trebamo s njima razgovarati. Mislim da je to vrlo važno. E, naravno, e, ne na račun naših načela, ljudska prava i druga načela na kojima je utemljena Europa, nešto su od čega nema odstupanja Međutim, trebamo učiniti najbolje što možemo kako bismo e, postigli tu napretke. A sada što se tiče drugih zemalja, Moldaviju sam već spomenuo, inače Moldavija je vrlo dobar primjer e, što se tiče načela više za više. Oni jako dobro napreduju u pogledu viznog režima, e, čini se da će ti pregovori biti čak okončani do kraja ove godine i onda će bi se mogao postići e, režim ukidanja viza odnosno oslobođenje od viza e, dakle e, važno je ne stvarati nove prepreke, nove probleme, nego e, razješavati one koji već postoje. A sada Bjelorusija. E, razgo sjedimo ovdje na udobnoj udaljenosti od Bjelorusije, međutim Vilnius je 30 km od granice i bez energetske e, suradnje e, imamo situaciju da je 40 km udaljen od e, nuklearne elektrane koju Bjelorusija gradi. Mi nismo spremni zbog, e, sretni zbog toga. Neki od vas ste možda već slušali o toj temi, što, koji je naš stav o toj temi. E, to je za nas vrlo važna, e, važna tema. E, Bjelorusija će nastaviti sa tom gradnjom, za njih je jednostavno dvostruko jeftinije sagraditi nuklearku sa tom tehnologijom. Dakle, vraćam se na prioritete koje sam spomenuo na početku. Spomenuo sam energetsku politiku. Za vrijeme našeg predsjedništva mi želimo postići mnogo na tom području. Želimo razviti popis e, projekata koji su zajedničkog interesa i sada e, dolazimo do e, vanjske energetske politike što to znači vanjska politika? To znači da Europa treba biti jedinstvena i govoriti jednim glasom. Ja vjerujem da nuklearna elektrana 10 km od granice, a vrlo upitne kvalitete, mora biti zaista e, nešto što nas sve zabrinjava. To, nisu bila, to nije bilateralna tema, to je vrlo jedna specijalna tema koja o kojoj e, cijela Europska unija treba govoriti jednim glasom e, i trebamo e, razgovarati o tim temama osobito za vrijeme našeg predsjedništva. Naše je strpljenje beskreno. E, i u tom pogledu imamo iskustva, ali što se tiče ove teme, ja vas želim pozvati da svi e, razmotrite e, koje su tu mogućnosti i date svoj doprinos. Već predugo govorim, još samo kratko o istočnom partnerstvu. Dakle, ja vjerujem u proaktivni pristup mi ne nemamo e, mogućnost čekati iako bi to bilo legitimno ali e, moramo biti proaktivni i pomoći našim istočnim e, susjedima dakle što se tiče turske slažem se da trebamo biti ambiciozni ako je kako moguće ja vjerujem da je taj proces pristupanja poluga koju možemo upotrijebiti da, naravno da smo spremni ići dalje, ako je to moguće, međutim to ovisi. Nisam skeptik što se tiče Albanije, ja se također nadam da će Albanija dobiti e, status e, zemlje kandidatkinje, ja se nadam da će postići jedan glatku tranziciju, e, ali naravno ja to još nije e, gotova stvar. Ponavljam, nisam skeptik, e, međutim to još nije to još nije razrešeno. Što se tiče Bosne, Bosne i Hercegovine, da, kao što sam rekao, ja vjerujem e, ako ste možda shvatili da sam ja tu skeptik, nisam. Ja sam proveo dosta vremena u NATO, radeći za NATO i dosta smo razgovarali o toj temi. E, želio bih vam e, poželjeti da promijenite svoju e, situaciju nabolje to će biti vrlo važno, inače će se jedna te ista pitanja ponovo e, uvijek iznova pojavljivati na dnevnom redu. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći, ali mi ne možemo riješiti vaše probleme umjesto vas. E, moramo biti realni. Dakle, želim vam e, odati poštovanje zbog onoga šta, zbog napora koje uložete i e, na, želim vam čestitati na dosad postignutim uspjesima. E, što se tiče Sirije, ne znam što bi se tu moglo dodati, o Bjelorusiji sam već govorio, a da, Sjedinjene američke države, iskreno govoreći, ja osobno samo iskušenju da e, postanem e, emocionalan kad se radi o tim temama e, međutim da se moramo ponašati na odgovoran način profesionalan način i da moramo jednostavno razjasniti ovu situaciju svi znamo da su važne teme o kojima se mora sada porazgovarati. Moramo razjasniti ovu situaciju i to ne samo što se dogodilo, nego i moramo osigurati da u buduće ne bude povreda e, interesa naših građana. To smo već rekli našim američkim partnerima. Međutim, istovremeno ne možemo također dopustiti da se uništimo e, dobre odnose i dovedemo ih u pitanje zahvaljujući irskom predsjedništvu vrlo e, kompetentnom bilo je uspjeli smo postići neke važne sporazume i vrlo je važna naša suradnja i za naša gospodarstva dakle moramo biti vrlo ambiciozni u tom pogledu kako bismo doprinijeli gospodarskom rastu i e, njihovom i našem. Ja vjerujem da to treba biti među našim prioritetima, naravno ne e, po svaku cijenu, ali na jedan racionalan i profesionalan način. Eto, to je moj stav. Čini mi se da nemamo više vremena za za dulju raspravu o tome i zato završavam sa svojim izlaganjem. Hvala lijepa. Da, zaboravio sam e, reći nešto o Egiptu. Gospodin Paleckis e, želi riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Hvala. Gospodine e, ministre, zaboravili ste jedan važan aspekt za Litvu i za cijelu Europsku uniju. E, spomenuli ste tu važnu temu gradnje e, nuklearne elektrane. Juče smo raspravljali o Bjelorusiji i zaključili da ako se puste na slobodu politički zatvorenici možemo pokušati ponovo stupiti u dijalog sa Bjelorusijom naravno nema garancija da će se to dogoditi. Međutim, što mislite kako bi taj dijalog mogao izgledati, kako e, u, tom smislu možemo iskoristiti samit u Vilniusu? Hvala. Nisam siguran da ću moći precizno formulirati pitanje. Zanimaju me dvije stvari. Znate kako je teško biti formirati proevropsku koaliciju u Moldovi. A moje pitanje je povezano s time. Što možemo učiniti kako bismo podržali proevropsku koaliciju u Moldovi koje su potrebni jasni signali iz Europe. A što se tiče Bjelorusije, što mislite o aktivistima oporbe koji su još uvijek u zatvoru? Možemo li pokušati liberalizirati odnose sa Lukašenkovim režimom ako je oporba, ako znamo da je oporba još uvijek u zatvoru? Hvala gospodine predsjedniče Evo ministre, vrlo pažljivo sam slušao što ste rekli i o Bosni i Hercegovini. E, međutim, činjenica je da takva politika je dovela do povećanja utjecaja neeuropskih sila u, u Bosni i Hercegovini, prvenstveno Rusije i Turske da li se može očekivati od e, litvanskog predsjedništva ipak jednu konkretniju i malo jaču eu politiku prema bosni i hercegovini koji bi bili i konkretni neki ciljevi e, tijekom vašeg predsjedništva na primjer za srbiju ste naveli i ambiciozan cilj koji evo i pozdravljam da se pregovori možda otvore prije siječnja što ima tu za bih? hvala. Uh, minister, Hvala. Niste gotovo uopće spomenuli odnose s Rusijom. Je li Rusija još uvijek u programu Europske unije i kakva je perspektiva vašeg predsjedništva vezano uz pregovore koji se vode sa Ruskom federacijom, a kada je riječ o novom uh, sveobuhvatnom bilateralnom sporazumu. Podsjećam i na preporuku u slučaju Magnitski koji je osvojio parlament prošle godine i nedavno je 40 zastupnika supotpisalo pismo upućeno i vama i drugim ministrima vanjskih poslova. Imate li ikakvih namjera staviti to na program vijeća za tijekom vašeg predsjedništva? Hvala, preskočit ću neka pitanja na neka ću se vratiti. Što se tiče Egipta, objasnio sam svoje stajalište, objasnio sam zašto postoji zabrinutost i ne koristi se sila. Ja još uvijek smatram da e, demokratski izabranu vladu ne može zbaciti vojska. E, možda vam se to sviđa, možda vam se ne sviđa, ali to je moje mišljenje. Evo, to je moje stajalište. Profesor Lasberg je također iznio jedan komentar. Pitanje je postoji li razlika između vijeća i predsjedništva kada je riječ o strategiji vezano uz istočno partnerstvo. Ne, mislim da je nema. Imam dojam da mi pokušavamo iskazati vodstvo odnosno na te zemlje i ja osjećam veliku potporu i suradnju. I e, htio bih e, također spomenuti dobru suradnju s komisijom, Barunicom Ašton i Štefanom Fulom. E, uistinu sam zadovoljan suradnjom i nemam osjećaj da je to nekakav problem. Da, kada govorimo o samitu u Vilniusu, ja to doživljavam kao naš zajednički pothvat. što se tiče Bjelorusije, možda bi se još nešto moglo reći. Da, ja sam za aktivni angažman i dizanje zidova i izolacija nije način na koji možemo utjecati. Trebamo otvoriti komunikacijske kanale. Nedavna odluka da se obustavi e, ministar McKay na ovom popisu zabrane, e, da im se da mogućnost da sudjeluje na razgovorima, upravo ide u tom smjeru. I kada sam razgovarao sa oporbom u Bjelorusiji, rekao sam ta odluka nije nagrada za e, nešto što su oni bolje odradili jer zapravo nije došlo do nikakvih poboljšanja. To je naprosto otvaranje komunikacijskog kanala koji trebamo iskoristiti i ako ministar dođe, e, što će on reći? E, hoće li on moći s nama razgovarati na konstruktivan način? To je ono što je bitno. Nakon ovog e, sastanka vidjet ćemo kako dalje ja bih želio njih približiti našem načinu razmišljanja u Europi. Nemam iluzija da će se u potpunosti promijeniti, ali bitno je da imamo aktivan pristup prema njima. E, vezano s Moldovu već sam spomenuo da je kriza riješena, ali tamo još uvijek ima mnogo problema. E, što možemo učiniti? E, možemo potpisati sporazum do e, sastanka u Vilniusu, možemo ga parafirati. E, dakle, oni su odradili svoj dio posla, možemo im liberalizirati i vizni režim ako oni učine što trebaju i to bi bio dobar pozitivan signal za njihovu javnost. Mislim da je to najbolja, najbolji vid potpore koju možemo pružiti Moldovi. Što se tiče Bosne i Hercegovine, iskreno ne vidim zapravo, eh, mogu samo ponoviti još jedanput da bi politički vođe trebali se pozabaviti eh, izvršenjem presude suda za ljudska prava. Eh, treba stati na kraj slučajevima diskriminacije. Dakle, potrebno se baviti konkretnim pitanjima, ne samo abstraktno reći da stvari treba poboljšati, treba vidjeti gdje se to konkretno može učiniti i to bi moglo dovesti do potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i nekakvog vjerodostojnog puta za članstvo u Europsku uniju. Mi ćemo učiniti sve što možemo. Nismo spomenuli Rusiju zato prije svega što nije uključena u istočni, program istočnih zemalja, e, program istočnog partnerstva. Jesam li nešto krivo rekao, pa ste zato izišli? Dobro. Oprostite, moram samo objasniti o čemu se radi. Gospodin Brok se ispričao jer je morao ići glasovati na odbor za pitanje ustavnih ugovora i zato sam ja ovdje. Eto, ispričavam se. Što se tiče Rusije, e, radi se na novom sporazumu. E, mogu vam reći da sam čak i sam napisao neke članke o zapravo aktiviranju nekih novih obaveza i očekivanja, a postoje neke obveze koje proizlaze iz VTO, a to su ozbiljne obveze koje se ne provode. Ja vrlo pozitivno gledam na Rusiju, ponekad nas neopravdano optužuju da smo rusofobi. To nije istina. E, mi uistinu želimo taj odnos staviti na kvalitetne temelje. E, susreli smo se sa Sergejom Lavrovom nekoliko navrata i vrlo smo otvoreno razgovarali, spomenuli smo područja u kojima treba djelovati, neke, postoji nekih negativnih aspekata, Međutim, eh, isto tako smo se htjeli usmjeriti na pozitivne stvari kako bismo pokušali nešto postići u tom području. I Europska unija bi mogla postupiti na isti način. Ne trebamo zaboraviti probleme, ali moramo se usmjeriti na ono što je pozitivno. Eh, isto tako ne treba nikome dati da uđe na mala vrata što se tiče liberalizacije viznog režima, znači znamo da Moldova i Ukrajina rade na tome i Ukrajina će možda doći u drugu fazu i postoje još neki drugi primjeri. Međutim, ne može se samo uspostaviti bezvizni režim iz političkih razloga. E, dakle, to je proces koji mora imati svoje rokove gdje se moraju postići određeni rezultati. E, dakle, on treba ići u nekom smjeru, ali ne bržom dinamikom nego što je to realno. Isto vrijedi i za novi sporazum. To je naš cilj e, da imamo dobre odnose s tom zemljom. Isto tako važno je da e, govorimo jednoglasno. Mogu vam ovdje reći da se dosta govori o tom e, trećem paketu energetskih mjera. To je vrlo osjetljivo pitanje i na početku e, se to formuliralo kao ultimatum, prekinite s time ili ćemo obustaviti dogovore. Međutim, to sad više nije slučaj. E, objasnio sam u više navrata da je to stajalište Europske komisije, da to nije naše litavsko stajalište. Rusija je naš vrlo značajan trgovinski partner. E, važan partner Europske unije. Mi želimo da Rusija bude aktivna na tržištu Europske unije, ali zato mora ispuniti određena pravila, a pravila trećeg energetskog paketa su samo primjer toga. E, dakle, jednostavno se treba prilagoditi e, pravilima, to nije ništa dramatično, to nije nikakav ultimatum, ništa takvoga. što se tiče nekih drugih pitanja, spomenuto je pitanje slučaja Magnitski. Mi kao predsjedništvo nastojat ćemo biti nepristrani. Ovo je jedan simboličan slučaj. Postoje velike razlike u percepciji vladavine prava između Europske unije i Rusije. Dakle, to nije nešto što možemo samo skinuti iz dnevnog reda. Ali što se tiče sankcija, to je vrlo osjetljiv instrument. To je uistinu mjera koju ćemo upotrijebiti samo u krajnjoj nuždi. I za to je potrebna visoka politička razina svih država članica. O tome ćemo raspravljati pravovremeno ako do toga dođe. Međutim, sve u svemu, e, odnosi se kreću prema naprijed, naše stalište mora biti konzistentno i e, u tom slučaju možemo očekivati i nekakve uspješne rezultate. E, politički zatvorenici u Bjelorusiji, da ispričavam se što sam e, ovo propustio spomenuti, od samoga početka sam rekao ako razgovaramo o e, otvaranju komunikacijskih kanala i aktivnom angažmanu, to ne smije ići na uštrb političkih zatvorenika. I mi naprosto e, moramo uvjeriti da se ta prepreka treba ukloniti. I to bi onda moglo otvoriti mogućnost za njihovo sudjelovanje na samitu. Neću reći u kojem svojstvu, naravno i o tome se može e, razgovarati. Mislim da ne trebamo naprečas dolaziti do nikakvih zaključaka. Mislim da ih trebamo približiti našem načinu razmišljanja, uključujući i sudjelovanje na tim sastancima. Međutim, mora se ostvariti napredak u području e, puštanja na slobodu političkih zatvorenika. Za sada to, nažalost, nije slučaj. Hvala ministre. Hvala vam na izlaganju i e, nadam se da ćemo vas ponovno ovdje moći ugostiti. Hvala.